Hvala, dame i gospodo. Dobrodošli u večernju sesiju. Nastavljamo znači sa zasjedanjem. Sljedeća točka dnevnog reda je izjava komisije o presudi suda EU